napretka u Parizu, koji mnogi nisu smatrali da će biti mogući, e, novi e, klimatski sporazum kakav nije do sada bio uopće smatran za mogućim dogovoren je i svi, sve zemlje e, ovog svijeta su uključit će se u borbu protiv klimatske promjene od sada sve zemlje smatraju da moramo ostati ispod dva stupnja zagrijavanja i žele se potruditi da se ograniči maksimalni porast na 5 stupnjeva. Znači to je doista sporazum koji je okrenut budućnosti jer, jer želimo u drugoj polovici ovog stoljeća biti klima neutralni, klimatski neutralni planeta, ne samo ispuštati e, stakleničke plinove e, i gledati kako se planet zagrijava i zato je upravo klimatski summit u Parizu trenutak e, za promjene, ali kako bi se ono što je dogovoreno provelo djelo, mnogo toga se mora promijeniti posebice u proizvodnje energije i potrošnje energije. U Parizu dogovoren je petogodišnji mehanizam za preispitivanje napredaka koji će nam svakih pet godina dati povratnu informaciju o tome kako idemo napred na ovom putu i što još treba učiniti kako bismo postigli te ciljeve. Europska unija mora taj sporazum ispunjavati i prema unutra i prema na van i ispunjavati obveze koje proizlaze iz ovog sporazuma. U ime Europskog parlamenta želim svima onima zahvaliti koji su se godinama e, radili na tome da Pariška konferencija bude uspjeh i želim iskoristiti priliku da u ovom trenutku e, komisaru Kanjete zahvalim na radu na, e, i pripremi na ovoj konferenciji. Znamo koliko ste intenzivno radili na tome. Ali također, želim također e, čestitati i Luksemburškom predsjedništvu, gospođa Dišburg, Luksemburška ministrica, toliko je naporno isto e, surađivala i u suradnji s komisijom i mislim e, također da je izvršna tajnica gospođa Figere zasluže zahvalo, ali i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Francuska vlada kao E, organizator konferencije i domaćin e, ove konferencije e, dala je golemi doprinos i također predsjedniku klimatske konferencije francuskom ministru ono zahvaliti osobno na organizaciji konferencije i njenom, njenom uspjehu i njihovom doprinosu njenom uspjehu i gospodin Fabius prihvatio našu naš poziv i doći će u siječnju k nama govoriti o rezultatima ove konferencije. A također svim onim kolegama, svim e, članovima našeg doma, svih klubova koji su bili prisutni na konferenciji i na njihovom doprinosu u uspjehu konferencije želim čestitati još jednom od sveg srca. Hvala. Zapisnik i usvojeni testovi od 2. E, prosinca sada su dostupni. imali netko nešto protiv? Ako nema primjedaba, zapisnik je usvojen. Dame i gospodo, sada dolazim do priopćenja pravnog odbora na sjednici od 3.12.